demokracije i vladavine prava sukladno članku 135. poslovnika. Na dnevnom redu imamo raspravu o stanju u Maleziji. Prvo ćemo dati riječ autorima prijedloga rezolucija. Prvi ima riječ gospodin Korao na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. E, sporazumi o slobodnoj trgovini Europske unije temelji se iznad svega na gospodarskim kriterijama i pri tome se vodi računa o poštivanju ekoloških i socijalnih odredaba što uključuje i ljudska prava. Ljudska prava se spominju u preambuli sporazuma, ali to je obvezujuće prirode. Malezija kada je riječ o ljudskim pravima e, autohtonog stanovništva i manjina ipak značajno kasni i dolazi do značajnih kršenja ljudskih prava. Nevladine organizacije ukazuju na e, povrijeđivanje imovinsko-pravnih odnosa i to šteti autohtonim narodima i moglo bi dovesti do deseti tisuća migranata i također preplavljivanja šuma i terena. Država Sarabak je predmet spekulacije svih stranih ulagača. 80% 50% e, tropske prašume je ugroženo nasadima palme zbog palminog ulja. Malezija je jedna od najkorumpiranijih zemalja svijeta. Predlažem da se iskoristi instrument e, slobodno trgovinskih sporazuma kako bi se ojačalo poštivanje ljudskih prava, jer to je prilika koja nam se nudi. Dame i gospodo, situacija u Maleziji se pogoršava. Trenutno je opasno čak i organizirati mirne prosvjede ili nositi žutu majicu, budući da to postaje sinonim za izdaju. Stranka je na vlasti već 58 godina, međutim još uvijek e, bazira svoju legitimnost na starim kolonijalnim e, zakonima. Isto tako se je prelako ograničiti slobodu izražavanja e, i slobodu medija. Nije li Malezija sama rekla da se želi prikazati na međunarodnoj sceni kao umjerena islamska država koja će se boriti protiv islamskog ekstremizma i što je sa pravima pripadnika nacionalnih manjina? neki autohtoni narodi i dalje e, ne uspijevaju dobiti priznanje svojih imovinsko-pravnih e, prava. Europska unija bi trebala izvršiti pritisak, i iskoristiti e, pritisak i trenutne pregovore koji se vode kako bi se to postiglo. Sljedeća govornica. U Maleziji se koriste restriktivni propisi kako bi se ograničilo pravo okupljanja aktivisti e, koji se poduzime mjere protiv vlade završavaju u zatvoru. Isto tako se vode politički motivirani sudski postupci. Postoje tvrdnje da Naime, navode se, kao, kao razlog se navodi navodna e, izdaja. Neki zakone dolaze još iz kolonijalnog razdoblja. Već je velik broj ljudi ispitan zbog veleizdaje. Isto tako su neki ljudi i optuženi na temelju tog e, zakona. Isto tako se i kritizira zlouporabe i prekoračenje ovlasti. Također se koriste i neki sigurnosni zakoni. Jedna osoba je uhićena zato što je progovorila o korupcijskoj aferi jedne e, tvrtke u državnom vlasništvu. Malezijska vlada bi trebala osloboditi optužbe one ljude koji su naprosto samo koristili svoje pravo na slobodu izražavanja i treba e, ih pozvati da pokrenu reforme ili ukinu spomenuta zakone. To je i zakon iz 12. mjeseca o vijeću nacionalne sigurnosti kojim se dodatno ograničavaju slobode. Sljedeća autorica prijedloga rezolucije je gospođa Wikström kojoj dajem riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. S obzirom na razvoj događaja u Maleziji i ograničenja koja se nameću e, osnovnim slobodama, država poduziva sve što može kako bi ušutkala oporbu. I iz toga razloga parlament treba iskazati žaljenje da se ugrožava e, zaštita ljudskih prava u Malezi. Isto tako se dopuštaju napadi na civilno društvo, akademsku zajednicu, medije i oporbu. Zato e, pozivamo u ovoj rezoluciji malezijske vlasti da smjesto puste na slobodu političke zatvorenike. To su normalni ljudi koji samo žele pražnjavati svoje pravo na izražavanje vlastitog mišljenja, oni ne predstavljaju prijetnju zemlji. Isto tako treba stati na kraj e, progonu LGBTI zajednice. Moramo donijeti hitnu rezoluciju o političkoj situaciji u Maleziji. Moramo pokazati režimu da temeljna ljudska prava i sloboda izražavanja ne smiju biti predmet e, bilo kakvih e, ograničenja. Najvažnija zadaća Europske unije pobrinuti se da se ljudska prava poštuju ovdje na teritoriju Europske unije, ali isto tako i u ostatku svijeta. Sljedeći autor je gospodin Lenac, imate riječ na jednu minutu. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Ova današnja rezolucija još jedanput je prilika da potvrdimo e, svoje prijateljstvo prema malezijskom narodu i upravo zbog te predanosti i prijateljstva ovdje želimo iskazati svoju zabrinutost zbog zakona o pobuni. E, isto tako smo zabrinuti zbog novog zakona o sigurnosti koji je donesen bez javne rasprave i uključivanja civilnog društva, daje velike ovlasti Vijeću nacionalne sigurnosti da proglasi izvanredno stanje. Općenito smo zabrinuti zbog ozreća u kojem oporbeni političari, novinari i predstavnici civilnog društva sve teže mogu djelovati. Mi želimo iskazati svoju zabrinutost ne zato što želimo kritizirati Maleziju i tome uživamo, nego zato što smatramo da je važno da se ta pitanja spomenu. To mora biti polazišna točka za vođenje konstruktivnog dijaloga u Maleziji, ali isto tako i u bilateralnim odnosima između Europske unije i Malezije. To posebno vrijedi u ovom trenutku kada su naši bilateralni odnosi sve intenzivniji. Hvala. Sljedeća autorica je gospođa Verža. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodin Ibrahim je simbol, taj liberal je zbog upravljanja azijatskom krizom 90. godina pa u nemilost. Eh, on je tu uveo vrlo stroge mjere štednje, ali isto tako je ukinuo neke velike eh, mega projekte. I to u zemlji gdje postoji korupcija. Isto tako je pokušao e, ublažiti nacionalne podjele. Međutim, e, na kraju završio u zatvoru u jednoj vrlo konzervativnoj zemlji. E, ima sve više zakona kojima se guše građanske slobode LGBT zajednica i žene su prve ali isto tako i oporbeni političari i predstavnici medija. Borba, za borba protiv terorizma je e, izgovor za represiju, isto tako pokušava zaštititi elita kako bi ostala na vlasti. Samo politički dijalog koji će poštivati sve aktore može pomoći ovoj zemlji da iziđe iz ove situacije e, gdje se instrumentalizira vjersko pitanje gdje postoji također opasnost od ekstremizma i ovdje moramo hitno djelovati. Gospodine Panceri, vi ste autor jednog prijedloga rezolucije. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. U Maleziji bilježimo znato ograničavanje slobode govora zbog kaznenog zakona kojim se vlasti koriste kako bi ušutkale kritičare. Naročito nas zabrinjava zakon o pobuni koji je od 2015. godine omogućio uhićenje i optužnice protiv 500 osoba neki su uhićeni i optuženi zbog sodomije, što je e, se dogodilo u veljači 2015. godine. Lak, crtač stripova u Maleziji, je optužen na temelju zakona o pobuni zbog nekih kritičkih kritova o vlasti i e, zbog komentara i brahlimove osude. Također, mediji imaju sve veće poteškoće u izvještavanju o korupciji i optužbama zbog iste koje su upućene premijeru. Također, mnogi su osuđeni na temelju zakona o sodomi. Malezija je članica Vijeća sigurnosti UN-a i također je e, predsjednica Euroazijskog saveza. E, trebamo u, rezoluciji zatražiti da e, se e, ograniče vlasti koje su, ovlasti koje su dodeljene premijeru i treba uspostaviti ravnotežu radi međunarodne sigurnosti i naša je zadaća zaštititi građanska i politička prava. Hvala gospodin Panceri i sada ćemo čuti govornika u ime klubova zastupnika. U ime Pučana gospodin Šon Kelly na jednu minutu izvolite. kao e, član izaslanstva za Aziju. Treba naglasiti da je Malezija naš e, važan trgovinski partner, e, drugi po nakon Singapura. Naša trgovina se poboljšava, no mogućnosti u Maleziji sloboda izražavanja i slobode tiska su sve gore. Naročito zabrinjava vođenje zakona o povuni umjesto da se upozove taj zakon, taj je zakon zapravo još pooštren i to ugrožava e, malinske građane jer su mnogi optuženi i uhićeni kao posljedica toga. To nije prihvatljivo. Također, vlasti imaju pravo proglasiti izvanredno stanje ako to žele, a postupanje prema LGBTI osobama je smiješno. Mi sada u Europi idemo u, suprotnom pravcu i dajemo jednaka prava tim osobama. Neprihvatljivo je da naši trgovinski partneri idu u tom suprotnom smjeru. Dakle, u našim odnosima sa Malezijom trebamo se pozabaviti tim pitanjima. Hvala gospodine Kelly, gospođa Gil na minutu i 30 u ime socijaliste i demokrata. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Imala sam priliku posjetiti Maleziju nedavno i iznenadilo me to što naš dojam o toj zemlji nema veze sa stvarnošću. Da, ona je moderna i dinamična, ali pod površinom zapadnjačkog gospodarstva vidimo državu koja je sve autoritarnija, gdje političari i komentatori ne mogu slobodno govoriti. Ona Također e, došlo je do skoka optužnica zbog e, pobune i također e, povećanja ovlasti premijera, zahvaljujući čemu su sigurnosne snage povećale represiju. Ono što je ironično je da je Malezija održala u rujnu globalnu konferenciju o borbi protiv korupcije. Ja vas pitam zašto ne bismo osnovali naše povjerenstvo koje bi istražilo korupciju o, u Maleziji, zašto ne dopustiti da se izvještava o tome u medijima i zašto se ljudima ne dopusti da slobodno govore na ulicama, zašto se ne opozove zakon o bubrni i zašto zakon o sigurnosti ne bi više pridonio sigurnosti ljudi umjesto da se koristi kao instrument represije. Zašto se bojite otvorenog dijaloga s oporbom i civilnim društvom što uključuje Nora Ibrahima i sve akademike i blogere koji su pred optužbama. Zašto ne doprinesete da Malezija bude primjerom razvoja i demokracije. Malezijske vlasti i premijer Razik e, čini se da se boje da će tim koracima oslabiti svoju poziciju. No zapravo je upravo suprotno istina. Hvala gospodin Marinjo i Pintu na jednu minutu. Izvolite. As violações dos direitos humanos na Malásia, como em muitos Kršenja ljudskih prava u Maleziji kao i u nizu drugih zemalja događaju se zahvaljujući jednom sustavu iskrivljene pravde i također nezahvalnim zakonima poput zakona o, o i Političke vlasti koriste se sudovima kako bi progonile oporbu, a također i ukinule oporbu i e, to neprihvatljivim e, smrtnim kaznama. Više od tisuću malezijskih e, građana u malezijskim zatvorima čekaju na izvršenje smrtne kazne. Postoje dva sredstva kojima se možemo boriti za poštivanje ljudskih prava i boriti protiv zlouporabe. Kao prvo sankcije u slobodno trgovinskim sporazumima sa tom zemljom, a E, također i sankcije Međunarodnog kaznenog suda. Treba jasno reći da nepoštivanje temeljnih prava osoba ne može donijeti plodove. To će naprotiv dovesti do posljedica koje će prije ili kasnije dovesti do predprilice pravde one koje počinjaju te zločine. U ime neovisnih zastupnika, gospodin Funtulis, minuta i pol, izvolite. E, stanje ljudskih prava u Maleziji nije dobro i nikako nije u skladu sa e, načelima Europske unije. Malezija je vrlo brzo postala zemljom u kojoj su, je sloboda vrlo ograničena i gdje se ljudska prava stalno krše. E, korupcija je također dosegla neviđene razmjere. No, nitko nije e, spomenuo aktiviste za ljudska prava e, u vezi sa trećim zemljama. ne možemo znati koja je apsolutna istina i ne možemo niti reći da se to ne događa kod nas. I kod nas se događaju progoni i također se događa zlouporaba političke vlasti. Imamo i lažne svjedoke i to se sve događa nekažnjeno. Kada je riječ o korupciji prije nekoliko mjeseci desio se jedan skandal u Europi, odnosno nestale su velike količine sredstava koje ne znamo gdje su završile. Dakle, trebamo odustati od ovako kolonijalističkog pristupa i e, trebamo pomesti prvo pred vlastitim pragom. Naravno, Malezija i ostali trebaju upoštivati ljudska prava, ali kako bismo to postigli trebamo krenuti drugim i drugačijim putem. svako sredstvo jačanja naših e, trgovinskih odnosa vjerojatno treba revidirati, tako da e, velike multinacionalne kompanije se ne premjeste tamo i tamo posluju, jer e, inače ćemo samo ispasti dvolični. Hvala, gospodine Tarabella, na jednu minutu, izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, Malezija uistinu bilježi sjajan gospodarski rast i predstavlja primjer za jugoistočnu Aziju. Međutim, pitanje kako se mogu držati takvih praksi kao što je smrtna kazna i mučenje. Malezija je potpisala određen broj međunarodnih konvencija, međutim ljudska prava još uvijek im nisu prioriteti, čak je došlo do određene regresije u tom smislu. Malezija je među 58 zemalja koje još nisu ukinule smrtnu kaznu i pripada 38 zemalja koje su glasovale protiv rezolucije o moratorija na izvršenje smrtne kazne iz 18.12.2014. godine ta odluka je donesena na općoj skupštini UN-a i to zapravo pokazuje da nisu spremni ostvariti pomake u tom području. No pitanje ako Malezija već postiže takve rezultate u gospodarstvu, zašto ne bi mogli učiniti isto u području koje je toliko bitno kao što su temeljna prava? Gospodine Tarabella, imamo pitanje za vas koje žele postaviti gospodin Čarnecki. Prihvaćate li pitanje? Gospodine Čarnecki, izvolite. E, bardzo dziękuję e, panu posłowi Tarabella. Hvala gospodine predsjedavajući. E, hvala gospodine Tarabelli što je prihvatio moje pitanje. Znam da se snažno zalažete za ljudska prava diljem svijeta, no imam pitanje za vas u ovom konkretnom slučaju. To je često pitanje koje postavljam u ovom domu. Nije li istina da bi i komisija i vijeće trebali u tome više sudjelovati kako bi zemlje članice mogle izvršiti gospodarski pritisak na one zemlje koje ne poštuju temelja ljudska prava? To bi bilo učinkovitije, ne smatrate tako? Gospodine Trvajla, izvolite potpunosti se slažem s vama gospodine da kada se pokušao zauzeti stav vezano uz sporazum o slobodnoj trgovini, to se uzima u obzir, uzima se u obzir mogućnost vlasti da ostane napretke u području zaštite ljudskih prava. To smo učinili u slučaju Kolumbije primjerice. E, znam da je tamo, naime, e, svaki drugi sindikalist ubijen u svijetu bio u Kolumbiji, dakle tu je bilo potrebno stvariti napredak. U svakom slučaju tu se moraju staviti na jednu stranu zaštite ljudskih prava i to mora biti prioritet, a tek nakon toga dolaze poslovni interesi, a ne obrnuto. Hvala, imamo sada slobodno javljanje za riječ. Gospodin Pospišil, imate jednu minutu, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Podržavam sve kolege koji pozivaju na poštivanje ljudskih prava u Maleziji. Doista se bavim tim područjem i kao što znate e, tamo se ne poštuje niti vladavina prava. Zakon o ponudi doista grozan jer omogućuje progon iz bilo kojih razloga. Nedavno je Ustavni sud odlučio da je to zakon koji je u skladu sa Ustavom i to je nevjerojatno i neprihvatljivo. Na temelju kaznenog zakona više od tisuću zatvorenika čeka izvršenje smrtne kazne i zbog toga povjereniče podržavam sve što su kolege rekli. Mi moramo komunicirati i surađivati sa Malezijom, to je jasno, ali sporazume s tom zemljom trebamo zaključivati jedino ako se opozovu ti zakoni jer oni narušuju vladavinu prava. Hvala gospodine predsjedavajući. Sloboda govora, sloboda vjeroispovijesti i diskriminacija na teret autohtonog naroda i manjina je nešto što obilježava situaciju u Maleziji. Sada svjedočimo o zatvaranju i pritvaranju osoba koje se smatraju neosumnjičenima iz bilo kojeg razloga, ali to je vrlo često neutemeljeno. Nije došlo ni do kakvih eh, kaznenih djela niti prekršaja. Kada je riječ o slobodi govora, ona je toliko ograničena da se ta zemlja može nazvati autoritarnom. i Tamo se primjenjuje šerijatsko pravo. Također su i novinari bili predmetom sankcija. Europska unija treba izvršiti pritisak na malezijsku vladu kako bi ista opozvala zakon o pobuni. Vlada bi također trebala dopustiti pravu slobodu izražavanja i poštivanje ljudskih prava. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih e, ovoj e, raspravi između gospodina Tarabela i Čarneckog e, dodao sljedeće. Naime, jučer tijekom jedne druge rasprave Vijeće i komisija su više navrata istaknuli da treba tražiti poštivanje ljudskih prava i od strane vijeća za ljudska prava. Pa u Maleziji je situacija katastrofalna. Anwar Ibrahim je osuđen zbog sodomije, a situacija je sve gora i gora. Također se koristi u političke svrhe i pravosudni sustav i to dokazuje da su se demokratski izbori zapravo pretvorili u zlouporabu moći. Oporba međutim sada jača i prije ili kasnije doći će do neizbježne smjene na vlasti. Europska unija ne može to prihvatiti i sad moguć pritisak kako bismo postigli e, poštivanje ljudskih prava što očekujemo u, od svih naših trgovinskih partnera. Gospodine Korao, izvolite. Hvala zakon o pobuni, zakon o mirnom okupljanju, zatim zakon o komunikaciji i medijima, popis zakonodavnih akata i reforma kaznenog zakona koje ugrožavaju Maleziji slobodu izražavanja i okupljanja je doista dugačak vlada e, podržava socijalni dumping i korupcija je nosila i najviše šalone vlasti. Također e, dolazi do instrumentalizacije pravosuđa što je dovelo do e, sudskih postupaka na teret novinara i političara kao što se i dogodilo u slučaju Advara Ibrahima, bivšeg vođa oporbe koji je sada u zatvoru zbog jedne smiješne optužbe koja također ukazuje koliko su islamistički sudovi i šerijatsko pravo preuzeli vlast u zemlji. Da ne govorimo onda i o uništavanju okoliša i o suludim projektima vlade koje je spomenuo kolega Koral. Mm, to je tržište od više od 500 milijuna e, e, potrošača i naši trgovinski sporazumi mogu biti oružje kako bismo mogli postati velesilom na području zaštite ljudskih prava. Mi to moramo učiniti jer ako nećemo to sada, onda kada? Dakle, Europo probudi se i potiče sve zemlje na poštivanje tih, e, sve tih prava. Hvala, gospodine Sloboda, izvolite. Nadam se da ova rasprava i ova rezolucija će biti dio e, naše rasprave s partnerom s kim imamo zajedničku zajednički interes u suradnji. E, želim se pridružiti prethodnim govornicima i onome što su oni rekli vezano za e, pravnu državu u Maleziji. Suradnja na razvoju i trgovinski sporazumi su uvjetovani njihovom poštivanjem ljudskih prava. Tako da pozivam komisiju da e, osnaži pritisak e, i da zaista ozbiljno pristupi tome i da zaista osigura da se uvjetovanost primjenjuje na trgovinsku suradnju sa zemljama kao što su Malezija kako bi došlo do poboljšanja stanja ljudskih prava u tim zemljama. Hvala gospodine Svoboda. Gospodine Venta, je li ovdje? Ne vidim ga na njegovom mjestu. Bio je zatražio riječ prije. Dobro, ako e, nema gospodina Vente, onda završavamo slobodno javljanje za riječ. Riječ ima povjerenik Stiljanides. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, drage kolege. Malezija je e, veoma važna za Europsku uniju kao akter u jugoistočnoj Aziji i sada trenutno predsjeda Asanom u momentu kada se donose važne odluke vezane za stvaranje gospodarske zajednice Asana. Naši bilateralni odnosi su se pojačali kroz e, sve veća ulaganja i trgovinu. Politički dijalog e, i drugi oblici suradnje su sve jači. Ali u tom kontekstu Europska unija je zabrinuta e, zbog nekih stvari koje se događaju u toj zemlji koje su počele 2014. Radi se o stvarima koje su negativno utjecali na pravnu državu i slobodu govora. Ne brine nas samo e, sve veće pozivanje na takozvani zakon o pobuni, nego i neke druge odluke koje se odnose i na gospodina Anvara Ibrahima vođu oporbe. Što se tiče slobode izražavanja, kao što se svi sjećate, Europska unija žali da se od 2014. sve više koriste odredbe e, zakona o pobuni, mada je premijer e, se obvezao da će taj zakon ukinuti. Tu također želim naznačiti da je u travnju 2015. visoka predstavnica javno izrazila zabrinutost da bi taj korak e, mogao utjecati na slobodu govora. Visoka predstavnica je izrazila ozbiljne bojazni vezano za pravičnost e, sudskih e, postupaka nakon odluke Saveznog suda u Maleziji i zatvaranja e, voda, vođa oporbe na pet godina u veljači ove godine. On je prvo oslobođen, ali onda je ta presuda ukinuta i posljedica toga je da on više nema svoja, svoje e, građanske slobode, ne uživa i ne može više biti zastupnik u parlamentu. Europska unija je zaključila pregovore o novom trgovinskom sporazumu e, s Malezijom i malezijska vlada je tražila da se to privede kraju, to je počelo tisuće 2011. su počeli ti pregovori. Taj novi sporazum uključuje konkretne odredbe koje se odnose na pravnu državu i ljudska prava koja će omogućiti da više utječemo na te stvari u prvom redu kroz dijalog e, koji će se voditi o ljudskim pravima. Malezija je kroz te trgovinski sporazum prihvatila da poštivanje demokratskih načela, ljudskih prava i pravne države predstavljaju temeljni element tog sporazuma. Mi ćemo nastaviti raditi e, s vladom Malezije kako bismo osnažili našu suradnju na promičbi ljudskih prava, posebno što se tiče e, prava LGBTI i to bilateralno i na regionalnoj razini s Asanom. Hvala. Hvala povjereniče Stiljanides i zahvaljujem e, na vaše istržljivosti što ste ostali s nama od jutros. Zapremili smo sedam prijedloga rezolucija. Zatvaram sada raspravu i e, prekidam zasjedanje do 12